4. Radi se o prijedlogu uredbe vijeća o izmjeni uredbe o, u sustavu vlastitih sredstava. Imamo govornike koji će sudjelovati u raspravi. Prije svega dajem riječ predsjedniku odbora za proračun. Imate tri minute. Izvolite. Question of order. Pitanje, pitanje vezano uz poslovnik. Ispričavam se. Radi se o hitnom postupku. Međutim, treba reći tri stvari. Tijekom tri tjedna tijekom tri tjedna pomirbe vezane uz nacrt proračuna za 2015. godine i e, rebalansa proračuna, vijeće se e, potpuno bavilo tim pitanjem pa samim time nije zauzeo stajalište o, o pomirbi, o mirenju. I u tim uvjetima a, mirenje nije uspjelo. I na neki način to pitanje je pojelo svoju energiju i inteligenciju a, vijeća. Drugo, tijekom tog procesa komisija je predložila 420 milijuna E, dodijeliti znači od poreza i, e, i carina za neplaćanje neplaćenih računa, već da se oni e, vrate državama članicama. U tom smislu, između retroaktivnosti i hitnosti, mislim da treba se odlučiti, se odlučiti. jer nema većih motiva za hitno postupanje od e, tri razloga e, za nerazumijevanje koje sam iznio. Hvala. Imamo tri su izvjestitelja vezano uz ovo pitanje. Ispričavam se kolege. Ispričavam se. Nisam vas e, vidjela. Imate napomenu vezanu uz poslovnika. Go ahead. Senjora predsjednice, imamo jedan problem a to je da europski zastupnici ne mogu ući u parlament zato što je promet u kolapsu. I zbog toga e, nemamo zastupnike zato što zbog dolaska pape je došlo do kolapsa u prometu. Tako da evo sada zasjedamo mm, na ovoj sjednici, a nismo u potpunom sastavu, tako da mislim da je to važno napomenuti. Um, Hvala vam na toj napomenu, napomeni, ali je jako je puno kolega u vijećnici u ovom trenutku i vidim da mnogi ulaze, ali prihvaćam to što ste rekli. E, gospodine Telamar, imate li vi nešto za reći? E, htio bih istaknuti da socijalisti ne kasne više od ostalih, ali svi će oni doći gotovo svi odjednom u isto vrijeme i u to vas uvjerujem. Htjela sam vas o tom obavijestiti, gospođo predsjednice. Hvala vam. Na tome nastavimo, nastavimo s temom. Dragi kolege, imamo dva su vjestitelja. Dajem prvo riječ gospodinu Dupriju na minutu i polu. Madame la Gospođo predsjedavajuća, dragi kolege, komisija predlaže da se državama članicama omogući da odgode plaćanje nacionalnog doprinosa prvog, do 1. rujna iduće godine. Situacija je možda teško mnogim državama članicama i iznos je velik, ali situacija nije tako hitna. Hitnost danas je da se odobri rebalans proračuna za 2014. godinu. To je bitno za stabilizaciju, a, a ne za smanjivanje e, iznosa neplaćenih računa koji iznose 30 e, milijardi eura. Ono što je hitno je da se dogovorimo oko višegodišnjeg e, plana isplate neplaćenih računa. I to ili smanjenja Um, sredstava za um, obveze i da se omogući plaćanje računa. Uh, zahtjev uh, vijeća nema opravdanja. I bitno je da Europska unija uh, uspije um, ispoštovati svoje obveze, to je pitanje vjerodostojnosti unije. Hvala. Gospodin Kovski ima minutu i pol kao e, su izvjestitelj. Ja bih htio iznijeti sadržaj i kontekst ovog postupka za izmjenu uredbe o sustavu vlastitih sredstava. E, potrebno je riješiti problem E, nedostatka plaćanja u okviru europskog proračuna kako bi se e, ispoštovale zakonske obveze Europske unije. To je bila jednoglasna odluka država članica. One su se o tome dogovorile. A revizije znače da neki trebaju platiti više, a neke manje ali države članice trebaju biti spremne ispoštovati svoje obveze. Ali tu je paradoks. Tražimo hitan postupak e, koji bi u korist e, jedne ili dvije zemlje i tražimo fleksibilnost, a fleksibilnosti nikad nije bilo i mi smo spremni na to, ali ne e, uz ubrzani postupak, već u razumnom roku i držimo da je potrebno riješiti općenito e, probleme europskog proračuna. I mislim da je to pitanje načela za parlament i pitanje vjerodostojnosti europskih institucija. O tome se radi, one su u pitanju. Hvala. Hvala, čuli smo mišljenje odbora za proračun i izvjestitelja. Želi li netko e, reći, izraziti svoje mišljenje koje e, ide u prilog mišljenju, odnosno prijedloga vijeća? Vidim da se nitko ne javlja za riječ. Ako je tome tako, tada ćemo ovaj prijedlog staviti e, kao zahtjev za hitni postupak. E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Hvala. Sljedeća tema. Molim vas, dragi kolege, nastavljamo s raspravom. Tako da ako napustite napuštate vijećnicu, molim vas da e, to učinite tiho, jer nastavljamo s raspravom. Usmeno pitanje za vijeće i za komisiju, zapošljavanje i socijalni aspekti strategije E, Europska unija do 2020. godine. Prije svega dajem riječ, dajem, dakle, riječ gospo, gospođi Julevskog. Imate pet minuta, gospođa. Yes, you have the floor. I... Izvolite, imate riječ.